je zapisnik usvojen. E, dolazimo do glasanja. Molim da sjednete. E, rezolucija za, protiv, usvojeno. Dolazimo rezoluciju o Kambođi. Za, protiv, suzdrži usvojeno. Dolazimo do o, prostite, e, točka 12 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Rezolucija kao cjelina, za, protiv, suzdržani, usvojeno. Dolazimo do rezolucije o El Salvadoru. Najprije e, imamo rezolucije u ime dvije, dva kluba. Poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram ga. odbijeno. Dolazimo do zajedničke rezolucije. E, četiri kluba su predlagatelji. Gospođa Scott Cato se javlja za riječ. Hvala lijepa predsjedatelju. Imam oralni amandman u vezi sa pravnim postupkom koji se dogodio jučer. Moramo promijeniti uvodnu izjavu C kako bi na kraju pisalo nakon posljednjih deset godina u zatvoru, Teodora Del Kamen Vasquez i njezin slučaj preispitao je tribunal 13. prosinca 2017. i njezina žalba je odbijena. Hvala. Gibt es Einwendung gegen diesen mündlichen Änderungsantrag? Imamo li prigovora na uh, ovaj usmeni amandman? To nije slučaj. Uh, glasamo protiv elektronički ćemo provjeriti otvaram glasanje Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvojeno. Dolazimo glasanja o rezoluciji u cijelosti kako je izmijenjena za protiv suzdržani usvojeno dolazimo do Gutierrez Reto primjena direktiva uslugama na unutarnjem tržištu i tako dalje Gospodin Dante ima riječ. Dvije minute, izvolite. Hvala vam predsjedatelju u ime izvjestitelja gospodina Gutjereza. Želim pohvaliti mandat koji je potvrđen prošlog tjedna od strane Vijeća za unutarnje tržište i Započet će se trijalog s vijećem u ovom izvješću. Tekst koji je usvojio IMKO je dobio veliku podršku i to poboljšava početni prijedlog koji smo dobili od Europske komisije. Pogotovo što se tiče poštovanja demokratskog legitimiteta nacionalnih skupština i nacionalnih parlamenta. Veliki uspjeh glasa na odboru će dopustiti izvjestitelju da e, ima jasan i snažan mandat i u ime izvjestitelja e, pohvaljujem ovaj pregovarački mandat. Hvala kolege Danti. Želi li neko govoriti protiv rezolucije? E, kolega De Jong ima riječ. Da je parlament pokušao poboljšati loš prijedlog komisije, ali još se uvijek radi o e, izuzimanju e, nacionalnih prava na odlučivanje za tri mjeseca. To ima učinka na ugled Europske unije. Predstavnici e, lokalnih zajednica E, to znači da se komisija mora izjasniti prije nego što to, je, to tijelo donese odluku. Hvala kolega De Jong. Poimenično glasovanje. Otvaram ga. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. A sada dolazimo e, do rezolucije o Afganistanu. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. Dolazimo do e, rezolucije o Rohingijama. e, točka 4, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Točka 17, originalni test za, protiv, suzdržani, usvaja se. 24 e, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Rezolucija kao cjelina, kako je promijenjena, za protiv suzdržani usvaja se. dolazimo do izvještaja Koraca Bild. E, gospođa Koraca Bild ima jednu minutu. Izvolite. Želim vam svima zahvaliti i hvala kolegama i kolegicama na velikoj podršci. Udružimo snage kako bismo poslali jasnu i čvrstu poruku svim državama članicama da moraju poduzeti više i bolje djelovati kako bi zaštitili djecu. Zajedno sa tijelima za kazneni progon, civilnim društvom i te industrijom trebamo ustati kako bismo imali nultu toleranciju na zlostavljanje i zlouporabu djece online i offline. Vrijeme je da pređemo s riječi na dijela i pobrinemo se da doista Europa e, osigura sigurnost za svu djecu. Hvala vam predsjedatelju. Hvala lijepa kolegice Koraca Bil. E, amandman 1 za protiv suzdržani odbija se 2 za protiv suzdržani odbija 3 e, u dva dijela za protiv suzdržani usvaja se drugi dio za protiv suzdržani odbija se 4 za protiv suzdržani odbija se 5 za protiv suzdržani odbija se 6 za protiv suzdržani odbija se sedam za protiv suzdržani usvaja se osam za protiv suzdržani usvaja se rezolucija kao cjelina kako je izmijenjena otvaram glasanje jesu li svi glasali zatvaram glasanje usvaja se Dolazimo do izvješća Marijas. E, amandman 3 u dva dijela za protiv suzdržani usvaja se. E, drugi dio za protiv suzdržani odbija se. E, e, točka 4 originalni. Aha, treći dio se provjerava. Da li se, su svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbija se. E, amandman 4 e, za, protiv, suzdržani, usvaja se. 5 e, izvorni tekst u dva dijela za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. 4 poimenično glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbija se. 18 e, pojmenično glasanje. Otvaram ga. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbija se. 8 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Pet za, protiv, suzdržani, odbija se. E, originalni tekst, dva dijela za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, Moramo provjeriti, otvaram glasanje točka 22. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se. Šest, pojmenično glasanje, otvaram ga. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se. E, amandman 7, dva dijela. Prvi dio e, poimenično glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se drugi dio. E, glasanje, otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram ga. Odvija se. E, amandman 11, poimenično glasanje, otvaram ga. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 12 za, protiv, suzdržani, odbija se. Dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani, odbija se. Drugi dio za, protiv, suzdržani usvaja se. Točka 3, e, amandman 13, pojmnečno glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se. E, amandman 17, pojmnečno glasanje. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram ga. odbija se. E, amandman jedan od dva dijela, prvi dio za, protiv, usvaja se, drugi dio za, protiv, suzdržani, odbija se. Uvodna izjava M, e, otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 9 za, protiv, suzdržani, usvaja se e, amandman 10 za, protiv, suzdržani, e, moramo provjeriti. amandman 10, otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se E, uvodni e, tekst OU e, za protiv usvaja se drugi dio za protiv suzdržani odbija se u, u, uvodna izjava T za protiv usvaja se drugi dio za protiv suzdržani usvaja se amandman 15 za protiv suzdržani usvaja se amandman 2 E, amandman 15 se e, provjerava. Amandman 5. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbija se. Oprostite. E, amandman 2 za. Protiv. Usvaja se. Amandman 16. Provjeravamo amandman 2. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 16 za, protiv, suzdržani, odbija se. Rezolucija kao cijelina, kako je promijenjena, otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se e, e, izvještaj Eichhout. E, točka 18. Izvorni tekst za, protiv, suzdržani, usvaja se. Točka 20. Originalni tekst u dva dijela. Pojmenično glasanje, otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram ga. Usvaja se drugi dio, otvoren glasanje. Drugi dio, točka 20. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se točka 23, izvorni tekst za, protiv, suzdržani, Moramo provjeriti. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se. Točka 45. Izvorni tekst za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Točka 46. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 81 izvorni tekst za, protiv, suzdržani, usvaja se. 85 u dva dijela, e, pojemnično glasanje, prvi dio, otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. E, usvaja se drugi dio, otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram ga. odbija se. Točka 86, poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. su li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. točka 89 za, protiv, molim provjera, otvaram glasovanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se. 93 pojemnačno glasanje. Otvaram ga. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbija se. E, amandman 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 113, izvorni tekst, e, za, protiv, suzdržani, usvaja se. 115 e, za, amandman 3, oprostite, za, protiv, suzdržani, usvaja se. 4 za, protiv, suzdržani, usvaja se. dolazimo do rezolucije u cijelosti, pojmenično glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvojeno. Podsjećam još jednom e, da e, vaši glasovi se e, registriraju ako povučete karticu nakon što ste glasali. E, želim vam svima sretan put kućama. Nemamo sljedećeg e, tjedna sastanke. Želim vam e, ugodne božićne blagdane. Ni službe neće raditi. I službama želim sve najbolje. Molim one koji neće e, slušati objašnjenja glasovanja da se brzo povuku iz vijećnice. E, u lobiju je mnogo bolja prilika da se zagrlite i zaželite si sretan Božić. E, pa molim da ove čestitke, da to čestitanje obavite vani